zu nehmen. Molim, molim vas da uzmete dnevni red. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch zehn Tage nachdem der Taifun Haiyan mit mehr als Tajfun Haiyan je na Filipinima opustošio zemlju i e, stanje je zaista dramatično. Vidjeli smo slike očajnih ljudi koji ništa nemaju za jesti, koji, stoje, e, koji moraju prenoćiti bez krova nad glavom. E, pomoć je stigla, ali kao što to uvijek bude, e, nastao je nezamisliv kaos. Ljudi se moraju boriti i kao i uvijek imamo mnogo nestalih, postoje i stradali, ljudi se bore za vlastiti život. E, zemlja ovisi o pomoći izvana, o pomoći međunarodne zajednice koja mora poduzeti sve napore kako bi ljudima koji su u tako nezavidnom položaju pružila pomoć čim prije moguće. I u, e, ljudi su upućeni na solidarnost jedni prema drugima. Europska unija obvezala se pružiti humanitarnu pomoć kao i pružiti dugoročnu podršku no mi moramo s obzirom na dramatičnu situaciju više e, toga učiniti da bismo pomogli milijunima ljudi milijuni e, ljudi na Filipinima pogođeni su ovom katastrofom brojke su zaista e, dramatične 660 tisuća ljudi izgubilo je krov nad glavom i ostali su beskućnici prema e, podacima Međunarodnog e, crvenog križa nestalo se smatra 22 tisuće osoba e, preko dvije tisuće ljudi je umrlo organizacije za pružanje pomoći kažu nam da će taj broj zasigurno još rasti u ime Europskog parlamenta želim pogođenima reći da mi ćemo kao parlament učiniti sve što je u našoj moći kako bismo pridonijeli obnovi. E, siguran sam da i vi, dame gospodo, dijelite sa mnom ove osjećaje e, sučuti sa žrtvama i sa obiteljima žrtvama i zamolio bih vas da minutom šutnje odamo njima svima počest. Dank. Zahvaljujem. Drage kolegice, drage kolege, radujem se što vas, um, što danas ovdje mogu pozdraviti 150 učenika i učenica iz 33 zemlje uh, koji sudjeluju u Euronescolar 2013. godine. Srdačnu dobrodošlicu vam želim. Dva dana su se mladi iz zemalja Europske unije kao iz Armenije, Azerbeđana, Bjelorusije, Gruzije, Moldavije i Ukrajine družili u Europskom parlamentu i raspravljali su o ključnim temama za istočno partnerstvo mladi ljudi, njihovo sudjelovanje u obrazovnom procesu, govorili su o energiji, o različitim e, temama. Jako je lijepo da ste sudjelovali u tome i želio bih vam zahvaliti za žive rasprave koje su se vodile. Hvala vam što ste uložili svoje strast i angažman u debatu. Svako dobro vam želim i mnogo uspjeha u daljnjem životu. Sada slušpeno e, proglašavam zasjedanje Europskog parlamenta prekinuto 24.10.2013. ponovo otvorenim. Imam pitanje kolege Stira, izvolite. Gospodine predsjedniče,

Hvala gospodine Stier za ovu napomenu. Zapisnik sa sjednice 24.10. stoji na raspolaganju ima li kakvih primjedaba. Ako to nije slučaj, onda je zapisnik usvojen što se, što se, gospodina Gabriela Štauners od tri, njezin e, priopćenje od 30. listopada 2013. godine imam i priopćenje od gospođe Hilpot Brajer. Gospođa Štauner će zamijeniti gospođu Gerber a ona će zamijeniti gospođu Katarina Brandt. Prema članku 7 općih izbora članovi, e, e, članova Europskog parlamenta i članka 4 e, stavka 1.1 poslovnika naše kuće. Gospođa Štauner, odnosno njezin izbor od 30.10. to primamo na znanje. Pozdravljam kolegice i podsjećam da gospođa Štauner i Grajer u skladu sa člankom 3. stavkom 2. će sudjelovati u radu parlamenta i njegovih tijela. Ako se to ne osporava i ako niste, nisu pismeno rekle da, da, da su suglasne sa svojim mandatom, Poljska tijela su podjela zahtjev za imunitetom u, prema članku 67 e, našeg poslovnika. Od PPD i EPD klubova zastanka imam e, priopćenja o imenovanjima. O tim imenovanjima bit će riječi u zapisniku. Ako ne bude nikakvih prigovora do objavljivanja zapisnika, onda ćemo ih smatrati potvrđenima. Nadležni odbor ima jednu ispravku što se tiče e, teksta koji je usvojio Europski parlament e, e, u skladu sa 260. člankom stavka četvrtog poslovnika to se smatra predloženim ako najmanje 40 zastupnika nije podnijelo nikakve prigovore. To možete pronaći na Sons on Direct i to će se objaviti u zapisniku ovog zasjedanja. U srijedu ćemo zajedno sa e, predsjednikom vijeća potpisati deset zakonodavnih akata i u skladu e, sa e, pravilima i to ćemo objaviti u zapisniku ovog zasjedanja. Sada dolazimo do izmjena, odnosno usvajanja dnevnog reda prema članku 137 imamo prihvaćen nacrt dnevnog reda. E, Klub zastupnika zelenih rekli su da imamo zahtjev za objašnjenjem komisije nešto u vezi sa procedurom glasovanja IMF-a. To su dvije stvari, dvije različite stvari. E, o tome će biti riječi u srijedu